Dear colleagues from the Committee, we can now continue our Dragi kolegi, iz obrazanske poslove, možemo sada nastaviti s našim sastankom. Moramo obaviti dosta glasanja. Sada nećemo glasati o 11. točki, već prvo o točki 16. Zato što naša potpredsjednica Lika Lunaček nas je jučer zamolila možemo li prvo obaviti to glasanje jer ona mora otići na avion za Austriju. Dakle, Ulrike, želiš li nešto reći kao izvjestiteljica? Molim te učiniti to sada. Da, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala svima što ste prihvatili ovu malu promjenu na dnevnom redu. Dopustite mi samo da kažem kao izvjestiteljica za Kosovo da mi je drago što imamo ovo eh, jedno, jedno stuko glasanje o tome da ćemo eh, postići okvirni sporazum između Europske unije i Kosova kako bi Kosovo moglo e, sudjelovati u programima Europske unije. To je vrlo važan korak da približimo Kosovo Europske unije zato što se tu radi o kulturnim elementima. Upravo smo imali sad ovo glasovanje o kulturi. Tu se radi o kulturnim poveznicama, e, poveznicama u obrazovanju, u tehnologiji, u znanosti. Tu se radi o zbližavanju ljudi. A osim toga, Kosovo će također doprinijeti onda europskom proračunu za neke od tih programa. Dakle, ovo je vrlo važan korak u okviru procesa e, integracije Kosova. E, ka Europska unija iz stoga molim vas sve za suglasnost i bilo bi vrlo dobro kada bismo imali široki konsenzus e, prilikom ovog glasovanja o davanju suglasnosti. Hvala, imali nekih drugih komentara? Ne. Onda možemo prijeći na glasanje. Amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? dakako da se odvija. Onda prelazimo na završeno elektroničko glasanje o nacrtu preporuke. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se sa 45 glasa za, naspram 8 protiv čestitke liki Lunaček. Sada onda prelazimo na sljedeću točku to je nacrt izvješća o svemirskoj strategiji za Europsku uniju. E, izvjestitelj je Jeffrey Van Orden. Jeffrey, želiš li nešto reći? Hvala vam gospodine predsjedatelju, samo da zahvalim izvjestama u sjeni na suradnji i vjerujem da ćemo slijediti e, moje preporuke e, u smislu glasačkog popisa. Hvala vam. Hvala vam. Krenimo onda. Kompromis prvi, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na drugi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. amandman, Gospodin Dan žon eh, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 14. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se 29 na 32 glasa. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis pet, tko je za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Šesti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. amandman, tko je za, protiv, suzdržani odbija se, 35. za, protiv, suzdržani usvaja se. Elektroničko glasanje o nacrtu mišljenja. Otvaram glasanje. Dva glasa nedostaju. Jedan glas. Glasanje je završeno. Usvaja se 54 glasa za, 6 protiv, čestitke izvjestitelju. Onda prelazimo na sljedeće glasanje. To je 12. točka. Uspostava režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe zvanom namjenom. Izvjestiteljica je Mariče Shake. Mariče, želiš nešto reći? Ne. Onda bih rado krenuo s glasovanjem, ali ne vidim glasački popis. Aha, evo, ovdje je. 39. amandman nije prihvatljiv, pa ćemo krenuti s jednim odličnim amandmanom, to je 40. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Velo ste mudri. 41. amandman, još jedan odličan amandman, tko je za? a on se ne razmatra. Zašto ja onda obavljam dva amandmana? Tko je taj čudni kolega? U redu. Onda prelazimo na kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se. I zatim prelazimo na deseti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47. za, protiv, suzrani, usvaja se. Traži se provjera. 47. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kako vi možete to učiniti? 48. amandman za, protiv, suzdržani, neću vam to nikad zaboraviti. Odbija se, to je jasno. Zatim 60. Tko je za? Protiv. Nisam vidio razliku. Povedat ćemo ovaj amadman. 60. amadman. Glasanje je završeno. 45 naspram 18. Jasno se odbija. 61. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Da, provjera. U redu 61. amandman provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 52 naspram 28. Usvaja se. 63 za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. 65 za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 66 za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 67 za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 68. i 69. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prevjedit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim prelazimo na 13. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70 za. Ne, 13 smo upravo usvojili pa se ovaj amandman ne razmatra. Zatim nam sedi 71. i 72. amandman. Ko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 14. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 73 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 83. amandman. Glasanje je završeno. Usvaja se. 74 za, protiv, Sudržani odbija se. 75 i 76 za, protiv, Sudržani usvaja se. 78 za, protiv, Sudržani odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 93. amandman od Noa Danžana. Glasanje je završeno. Odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 104. amandman. Glasnje je završeno. 40 nasom 23 usvaja se. Što ne funkcionira? Vaš aparat, vaš uređaj, evo, tehničar stiže. Ali dobro, to ne bi učinilo razliku, jer se jasno usvaja 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, 106 ćemo morati provjeriti. Provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 107 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 108 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 109 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 19. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Zatim 118. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisam vidio da su pučani glasali. Molim vas glasujemo o 118. amandmanu, provjedit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sad prelazimo na 119. amandman za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo 119. amandman također. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Odbija se također. Zatim 120. amandman za. Protiv. Odbija se. Provedet ćemo 120. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 21. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Jasno se usvaja 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. Ne. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da. 138. amandman. Glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. Jasno se odbija. Prelazimo na 24. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 139 za. Protiv. Suzdržani. 139. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Wow, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142, još jedno Davida Martina, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se dakle, pa prelazimo sve na 32. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, odbija se 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman šest, glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. Sedam za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Osam za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. osam za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na završno glasanje o mišljenju u izmjenjenom obliku. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. I usvojeno je sa 49 glasa za, na 80 protiv, čestitke izvjestiteljici. Sada prelazimo na 13. točku. Rješavanje pitanja kršenja ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid. Izvjestitelj je naš uvaženi kolega gospodin Preda. Gospodine Preda, želite li nešto reći? Možemo glasati. U redu. Krenut ćemo sa kompromisom broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ajme, meni ovo je dugačak popis za glasanje. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. kompromis za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 75 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Ne. U redu. Usvaja se. 76 za. Protiv. Suzdržani. Dosta mi je. Provjerimo to. 76. amandman. Otvaram glasanjem. Glasanje je završeno. Jasno se usvaja. 78 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 83 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 74 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 85 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107. amandman za, protiv, služeni, usvaja se. 109. amandman gospodine Preda za, protiv, služeni, usvaja se. 110. za, protiv, služeni, iznenađujuće, ali usvaja se. Prelazimo na 16. kompromis za, protiv, služeni, usvaja se. Prelazimo na 17. kompromis za, protiv, služeni, usvaja se. 80. amandman, gdje tu je? To je glasanje po dijelovima. Dakle, 80. amandman glasanje po dijelovima, prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, 80. amandman, drugi dio. Otvaram glasanje. Jedan kolega nedostaje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 82 za, protiv suženi usvaja se. Kompromis 18 za, protiv suženi usvaja se. 118. amandman za, protiv suženi usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to. 120. amandman, glasanje je otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 30 naspram 26, 120, usvaja se. Kompromis 19, usvaja se. 129, odbija se. 128 za protiv usvaja se. 130 za protiv suzdržani usvaja se. 131 Odbija se. 132 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 137 odbija se. Kompromis 20 usvaja se. 141 odbija se. 143 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 21 usvaja se. 139 za protiv usvaja se. 22 kompromis usvaja se. 145 odbija se. Amandman 149 usvaja se. Amandman 153 za protiv suzdržani to ćemo provjeriti. Provjerit ćemo amandman 153. Usvaja se. Amandman 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155, 167 i 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Znači, amandman 156. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 23. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 159 usvaja se. Kompromis 24 usvaja se. Kompromis 25 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 26 usvaja se. 172 usvaja se. 174 usvaja, 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 27 usvaja se, 181 usvaja se, 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 usvaja se. Amandman 176. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Aha, usvaja se. Dolazimo do kompromisa 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30. Usvaja se. Kompromis 31. Usvaja se. sad dolazimo do kompromisa 1 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23 lockfielder amandman usvaja se. 24 usvaja se. Kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 usvaja se. Amandman 27 korao ne razmadra se. Ne, ne. Idemo na amandman 28, ispričavam se, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 32, gospođa Tomašić, za protiv suzdržani odbija se. Amandman 33 usvaja se. Amandman 34 usvaja se. 35 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 36 za protiv suzdržani e, taj ćemo provjeriti. Amandman 36 glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 37 da usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. od 47. amandmana do, kažete do kud? Do 54 u bloku tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv. Dopustite da barem provjerim. Amandman 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Traži se blok glasanje od 4 do 12. Ne, gospođa Lohbiler. Ne, ispričavam se. Dakle, ne želim da mi njemačka strana još nešto diktira. Znači, četiri za protiv suzdržani usvaja se, pet za protiv suzdržani usvaja se, šest za protiv suzdržani usvaja se, sedam za protiv suzdržani usvaja se, osam usvaja se, devet usvaja se, ten, deset za protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo glasove za amandman deseti. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. 11 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 12. Usvaja se prelazimo na elektroničko glasovanje za usvajanje nacrta izvješća. Glasanje je otvoreno. Nedostaje dvoje kolega, jedan kolega nedostaje. Probudimo se Europa, zatvaram glasovanje. 50 naspram dva glasa protiv. Čestitam izvjestitelju. Dolazimo do točke dnevnog reda 14, preporuka vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih e, naroda. Izvjestitelj je gospodin Kovačev. Andrej, želite li nešto reći? Ne, baš šteta ako je tako, prelazimo na glasanje. Kompromis 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. Amandman gospodina Paeta za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. Drugi dio otvaram elektroničko glasanje. Nedostaju glasovi troje kolega, dva, dvoje, zatvaram glasanjem. Usvaja se. 54. Amandman gospođe Loh-Biler za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. 65. Kovačev preda za protiv suzdržani usvaja se. 66. za protiv suzdržani ja bih rekao da je amandman usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 5 usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. Odbija se. 74 za protiv suzdržani. Nema reakcije. Još ćemo jednom provjeriti. Amandman 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jasno je da je odbijen 76 za, protiv, usvaja se. Kompromis 6 usvaja se. 81 odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, taj ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Izgleda nešto opet ne radi. Možemo li dobiti pomoć tehničara? Imamo problem Europa. Yeah, Okay. In the meantime, the technician can... 83 za. Tko je protiv? Kako su glasali liberali? Onda bih rekao da je amandman usvojen, no sustav sada radi. Što ste učinili Aha. Zaslon na lijevoj strani funkcionira. To nije dobar znak. Hoćemo li ovo provjeriti elektroničkim putem? Glasovi se trenutačno prebrojavaju. Da, provjeravamo elektronički jer sustav ponovno radi. Glasanje za amandman 83. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 30 naspram 28. Amandman 87 za protiv suzdržani odbija se. 85 za protiv suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo amandman 85. 85. Zatvaram glasanje. 28 naspram 28 glasova. Znači, amandman se odbija. 86. stanak futiga za protiv suzdržani odbija se. 88 za protiv suzdržani odbija se. 90 za protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. Broj 90 provjeravamo. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. I to očigledno. E, imamo sustav koji kad kad rade. 89, gospodin Tanok, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92, logbiler da, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 93. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani. Usvaja se? Da, usvaja se. 101, 114 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7 usvaja se. Kompromis 8 usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116, 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118, 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 i 133 odbija se. 134 za, protiv suzdržani usvaja se. 135 za, protiv suzdržani usvaja se. 136, 137 za, protiv suzdržani odbija se. 138 za, protiv suzdržani usvaja se. 140 za, protiv suzdržani usvaja se. 141 Želimo da, da se provjeri. 140 provjeravamo. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 141 za protiv suzdržano usvaja se. Idemo na 144 odbija se. 145, 146 za protiv suzdržani odbija se. Provjeravamo. 145 i 146. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 143 za protiv suzdržani odbija se. Provjeravamo. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Gospodin Kastardos odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 142. Nedostaju tri glasa. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Dobro, vidite. 147, 148 za, protiv, suzdržani. Mislim da je amandman odbijen. E, provjerit ćemo 147, 148. Glasanje je otvoreno, zatvoreno, odbija. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 gospodin Tanok za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, odbija se. 161 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao odbija se. Provjerit ćemo. Ne, 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. 163 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv suzdržani, usvaja se. Sto sedamdeset devet za, protiv suzdržani, odbija se sto osamdeset za, protiv suzdržani, provjerit ćemo. Sto osamdeset Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 26 naspram 24 glasa. Zakasnili ste. No, vaš glas i tako ne bih ništa promijenio. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185, 170, 195 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13, usvaja se. Dolazimo do kompromisa 14, usvaja se. 193, Milan Mun, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194, za, protiv, suzdržani, odbija se. 196, za, protiv, suzdržani, odbija se. 198, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 198. Zeleni traže provjeru glasanja. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 15 za protiv suzdržani odbija se oprostite, usvaja se. 219. Gospodin Borgezio za, protiv, suzdržani, odbija se. 220. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 221. 222. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 223. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne. 227 dobro, otvaram glasanje. Nedostaju dva glasa. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Liberali se moraju odlučiti. 232 za. Što sad rade liberali? Glasaju za. Usvaja se. Sad sam potpuno usredotočen na liberale. 230 za, protiv suzdržani odbija se. 229 za, protiv suzdržani odbija se. 231 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 231. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 233. Lajnen za, protiv, odbija se. Gospodin Gomez za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254, 255, glasanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. da provjerimo. Glasanje za drugi dio. Drugi dio 254, 255. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 247. Leinen post Brok Kovačev za protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4, 10, 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 8 za protiv suzdržani. Taj ćemo provjeriti. Dakle, broj 8. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 14 se ne razmatra, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 15 za, protiv, suzdržani, odbija se, 16 za, protiv, suzdržani, odbija se, 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Provjeravamo broj 18, amandman gospodina Lajnena. Glasanje je zatvoreno, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv suzdržani, odbija se. 26 za, protiv suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27, 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrdeset tri gospodin Preda za za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada dolazimo na konačno glasanje za cijeli, e, cijelo izvješće. Glasanje je zatvoreno. 45, 4 izvješće, nacrt izvješća je usvojeno. Čestitke izvjestitelju. I'm very sad to inform you that we're coming... Drago mi je što vam mogu reći da prelazimo na posljednje glasovanje, naime točka 15, okvir Unije za preseljenje. Iz vjestitece gospođa e, Andri Kijene, želite li nešto reći? Ne? Dobro. Onda možemo početi s glasovanjem. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nažalost, ne možemo preći na završno glasovanje, nego moramo nastaviti. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Dobro. Provjera. Amandman 74. Mhm, dakle, meni je ovo bilo jasno da se usvaja, ali provjerit ćemo. Ne, tek smo na amandmanu 74. Provjeravamo 74. amandman i još uvijek nam nedostaju dva glasa. Jedan. Mm, dobro, zatvaram glasovanje i usvaja se. 74 usvojen, 76 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 77 za, protiv, suzdržani, odbija se, 78 za, protiv, suzdržani, odbija se, 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Osamdeset za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani. Liberali su bili za. Dobro, onda se usvaja. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 i 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devedeset za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman broj 5. Glasovanje je zatvoreno. Amandman se usvaja. 91, 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amantman 95. Glazvanje po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, e, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se odbija. 96, 7, 97 i 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, u se. 102 za, protiv, suzdržani, u se. 8 za, 102, dobro, 100, madman, broj 102, glasovanje je otvoreno, provjeravamo. And the vote is already closed. 23 Glasovanje je zatvoreno. 23 prema 33. Hvala na ovoj napomeni. Amantman broj 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman broj 105. Glasovanje je zatvoreno. Amandman se usvaja. Amandman 106. Mm, gospođa Vežet je upravo dobila ovo glasovanje. Dakle, amandman 106 ne, ne razmatra se. Dakle, 103 nije usvojenje. Dakle, 107. amandman za protiv sustržani odbija se. Amandman 9. Tko je za protiv sustržani, usvaja se. 108 za ne razmatra se. Dobro. Dakle, prelazimo na amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 110. Korvin Mike. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111 do 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114, provjerit ćemo. Usvaja se. 115, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 118, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 119, za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo još jednom 120. Glasovanje je zatvoreno. Amandman se odbija. 10 i 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 i 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125 za, protiv suzdržani odbija se, 126 za, protiv suzdržani usvaja se, 127 za, isprije, molim, 126. Ali liberali su glasovali za, ali vidio sam da ste da digli ruku. Dobro, provjerit ćemo amandman 126. Glasovanje je zatvoreno. Amandman se odbija. Dakle, toliko sam se uzdajutočio na vas da sam previdio. 127 favor, again. 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 i 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 dobro, prelazimo na 131. za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. za, protiv, suzdržani, odbija se. 133. za, protiv, suzdržani, odbija se. 130, ne, 134 usvaja se, 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. Mm, su liberali bili protiv? Dobro, onda se odbija. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 i 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 te 140 do 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, ne, ovo se jednako ne razmatra. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 do 150 za, protiv, suz, suzdržani, odbija se. Provjera. Dobro. Provjerit ćemo. Dakle, amantmani 147, 148, 149 i 150. Closed. This has been rejected. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14, 152 i 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis. Kompromis je 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 163. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 162. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 164. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani, odbija se. 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, 178, provjerit ćemo još jednom. Dakle, pučani traže provjeru, ne, moramo, moramo provjeriti, glasovanje je otvoreno. Nedostaje nam još tri glasa. Dobro, zatvoramo glasovanje. E, amandman se usvaja. Gdje smo, gdje smo Amandman 179. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za,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 Provjerit ćemo. Amandman 193. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, ovaj amandman se ipak odbija. 194. Gospođa Vežja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197 za, protiv, suzdržani, odbija se. 199 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. 204 nismo usvojili, zar ne? Ne. 208 tko je za, protiv, suzdržani. Dakle, kompromis se je usvojen. Amandman 208 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 209 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 214 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 sa, protiv, suzdržani, odbija se. 21 i 22, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26, tko? Ne, ne razmatra se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, ovo je također usvojeno. Potom 42 tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 48 i 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Dobro, provjerit ćemo 51. Gospodin, e, e, amadno gospodina Panserija. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Mhm, dakle, ako dignete ruku, a e, palcem pokazate prema tome, zapravo to ne mogu baš najbolje prepoznati. Dakle, može da mislite toga dignete zastavicu ili nešto slično. Kompromis četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis pet. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Ali liberali su ovaj put glasovali protiv. Ali dobro, otvaram glasovanje, amandman 59. It's closed. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, imamo jasno, jasan rezultat, amandman se odbija. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 63. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. 63. Vote is open. Glasovanje je otvoreno. Amandman 63. Five missing. Nedozi nam pet glasova. Tri. Još dva. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. Dobro, 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. Za? Upravo su mi rekli da prvo ipak moramo glasovati o amandmanu 65, dakle amandman 65 za protiv suzdržani odbija se. A sada idemo na 66 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. 69 još jedan amandman gospođe Vežijat. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, ispričavam se, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Time dolazimo, prelazimo na zaključno glasovanje. o e, mišljenju sa izmjenama glasovanje je otvoreno. Hm? Nedostaje nam još jedan glas. Glasovanje je zatvoreno i eh, mišljenje je usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. So, colleagues, Drage kolege, kasnimo 20 minuta nakon što smo 120 minuta produktivno glasali u ovom odboru. E, to je bio inteligentan zadatak za inteligentne ljude, a sada prelazimo na točku 17. A to je razmjena gledišta sa gospodinom Patrikom Kijom, izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost zračnog prometa dobrodošli na sastanak našeg odbora. Ispričavam se što ste morali počekati nekoliko minuta, ali glasanja su uvijek vrlo složeno pitanje. Ovo nije prvi put da je gospodin Ki gost u našem odboru. Prošle godine je sudovao razmjenu gledišta na e, sastanku pododbora SEDE i tada je predstavio izvješće o radnoj skupini na visokoj razini konfliktnim područjima i to je naravno bilo povezano sa onim vrlo tragičnim e, događajem vezano uz e, pad zrakoplova malezijske aviokompanije e, koje, zrakoplov koji je pogođen iznad ukrajinskog područja. Naravno, zračna sigurnost je vrlo važna za naše građane, vezano je u sigurnost kada putuju u inozemstvo, ako ništa drugo. EASA ima važnu ulogu u podupiranju europskog zakoplovstva, ima jednu vanjsku dimenziju u tom smislu i stoga se sada svi veselimo izlaganju gospodina Kija i bez zadnje odgode vam gospodine predam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici parlamenta, dame i gospodo, dobro jutro. Doista mi je čast zadovoljstvo što mogu vam se danas obratiti na ovom odboru. Ja ću vam vrlo kratko predstaviti tko smo i krenut ću od toga da kažem da je naša misija da zaštitimo europske građane što se tiče sigurnosti zračnog prometa. Isto tako da ih zaštitimo i e, iz jedne perspektive zaštite okoliša, jer imamo i mandat da se pobinemo da e, motori u zrakoplovima i zrakoplovi koji se proizvode u Europskoj uniji da su pogodni za okoliš. Također imamo mandat da konsolidiramo jedinstveno tržište Europske unije tako što ćemo uspostaviti zajednička pravila za e, rad e, u zakoplovstvu i da zaštitimo općenito sve europske građane diljem svijeta i pokazat ću vam na koji način to radimo. Ukratko, e, uspostavili smo prije 15 godina imamo 800 zaposlenika sa sjedištem u Kelnu u Njemačkoj, ali imamo i ured u Briselu i imamo 32 države članice, dakle 28 država članica Europske unije plus 4 pridruženih država članica, tako ih zovemo, to su Švicarska, Norveška, Island i Liechtenstein. Jedan, jedna od posebnosti, specifičnosti jase je taj što nas u 70% iznosu financira industrija, a 30% sredstava dobivamo iz europskog proračuna. Dakle, većina naših aktivnosti odvija se zapravo u e, okviru suradnje sa europskom industrijom i u smislu poticanja europske industrije. Naša međunarodna uloga, tu ću vam pokušati dati nešto više detalja o tome što tu radimo. Mi se brinemo za sigurnost građana Europske unije na globalnoj razini, te isto tako podržavamo Europsku zakopnu industriju. Tu ću vam dati detalje o tome na koji način to činimo. Globalni kontekst u kojem radimo je naravno taj da treba reći da e, sigurnost e, ne prestaje na granicama Europske unije, već da moramo promicati e, visoke sigurnosne standarde diljem svijeta. Zakupovstvo je međunarodno po samo svojoj prirodi, stoga se moramo brinuti da gdje god e, putuju naši građani, gdje god se koriste naši proizvodi, da imamo jednaku razinu sigurnosnih standarda. Isto tako trebamo e, djelovati ako je sigurnost građana Europske unije ugrođena. to znači da ako putuju sa nekom aviokompanijom, onda se vam povinuti da je ta aviokompanija sigurna, zatim zračna luka gdje djelujemo da je ona sigurna da nadležna tijela imaju e, sposobnosti, kapacitet da e, vrše nadzor nad tim aviokompanijama, da je zakop osiguran i tako dalje i na posljedku moramo podržati europsku industriju u njenom djelovanju diljem svijeta. Hvala vam. Naši kolege iz eh, Federalne zakupne agencije iz, eh, iz država imaju mandat da eh, promiču svoje zakupne kompanije, a mi imamo mandat da štitimo našu industriju i da ona može poslovati diljem svijeta dat vam još nekoliko detalja o tome kako konkretno sve to činimo. Kao prvo, mi izdajemo dozvole za zakupove e, koji lete pod europskim zakupnim e, kompanijama. Tu se radi samo o Airbus, radi se o Umbrije, e, zakupovima, Bombard, o manjim zakupovima, a u budućnosti će se to možda odnositi i na ruske zakupove i na kineske zakupove izdajemo dozvole svim organizacijama koji nude usluge e, europskim aviokompanijama ili poduzećima, primjerice za održavanje, kada imamo zrakoplov koji se nalazi u nekoj državi u Africi, onda e, se za njegovo održavanje brine jedno poduzeće koje ima našu dozvolu. Zatim podržavamo e, europski sigurnosni popis zračnih prijevoznika, to je europski popis gdje e, nabrajamo niz nesigurnih država i aviokompanijama i izdajemo preporuke europskim građanima da ne koriste te zrakoplovskog popisa. Također odobravamo sve letove koji e, dolaze na značaj Europske unije, a kojima upravljaju e, aviokompanije izvan Europske unije. Zatim isto tako, gospodine predsjedatelju, govorili ste o našem mehanizmu za uzbunjivanje, govorit ću još detaljnije o tome, a kao što ste rekli, već sam prije nekog vremena govorio ovdje u parlamentu o tome. Samo da vam pokažem, dakle, zna se da je bilo neki niz neprijateljskih aktivnosti u proteklih 50 godina a konačno smo nakon godinu dana vrlo teških pregovora sa državama članicama se složili oko jednog mehanizma pod pokoviteljstvom glavne uprave HOME ćemo udužiti sve obavještajne informacije koje su nam na raspolaganju u pojedinim državama članicama. To se sve zatim integrira u jedan jedinstveni e, sustav analize prijetnje i na temelju toga onda izdamo informacije e, aviokompanijama i članicama vezano uz to postoji li neka prijetnja civilnom zakoplovstvu u nekoj državi. Do sad smo prošle godine izdali 16 takvih e, e, informacijskih biltena o konfliktnim zonama i tu imate popis svih država koji su bili uključeni u um, tu aktivnost. To je bila dosta nepopularna aktivnost što se tiče država jer naravno njima se ne sviđa da im Europska unija kaže da nije sigurno letjeti u njihovom zračnom prostoru kada ga oni sami smatraju sigurnima ali mislim da je to nešto što moramo napraviti, posebice imajući u obzir iskustvo koje smo e, napravili u Ukrajini sa malezijskim zakuplovom. Što radimo kako bismo promicali europske sigurnosne standarde diljem svijeta? Pa imamo sreće zato što imamo kooperacijske projekte koje su financira Europska unija, e, kojima upravlja EASA u ime Europske unije tu pomažemo čitavom nizu država, posebice državom u razvoju, u e, razvoju njihovih e, sigurnosnih e, propisa i nadzora nad sigurnošću. U proteklih 20 godina možemo reći da smo imali samo jednu referencu, a to je bio američki sustav uspostavljanja sigurnosnih standarda, a danas mogu reći da smo ravnopravni e, Amerikancima i da je čitav niz država se odlučila na to da će u potpunosti usvojiti europsko zakonodavstvo. I tu imate popis toga, pokazat ću vam i na karti gdje vam je to možda lakše vidljivo. Naravno tu imamo sve europske države koje su usvojile europska pravila, ali vidjeti isto tako i da na području Istočne Azije, na Bliskom istoku, u Africi, u Središnjoj Americi, postoje neke države koje su odlučile u potpunosti primijeniti naše propise, što je jako dobro za sve razinu sigurnosti u tim zemljama, to je dobro i za našu industriju, zato što onda tu imamo zajedničke standarde. To su regije na ovoj proznici gdje imamo e, europske fondove koje možemo koristiti za poticanje e, razvoja e, sigurnosnih standarda u tim državama. To je vrlo uspješan potvat. Mnogo država nam prilazi i traži od nas danju podršku kako bi tako razvili svoje zakonodavstvo o e, značnoj sigurnosti. Što se tiče toga da pružamo podršku konkurentnosti europske industrije, 80% zakupova Airbusa prodaje se za tržište izvan Europske unije, a prema e, popisima ICAO-a e, bilo koji zakupov koji je registriran u nekoj državi mora dobiti dozvolu te države. A u većini država to je čisto administrativan zadatak, dakle da se upravlja sa sustavom izdavanja dozvola EAZE, e a u drugim državama poput Kine, Rusije i Japanu vidimo da oni pokušavaju izdavati dozvole za naše proizvode kako bi dobili neka saznanja o tehnologijama koje koristimo. A mi podržavamo našu industriju, podržavamo vaše države članice u njihovim e, aktivnostima što se tiče prihvaćanja dozvole ASE. Sukladno tome smo potpisali 130 e, takozvanih radnih sporazuma, to su dakle sporazume o tome kako možemo surađivati sa trećim državama, kako je možemo pomoći pri izdavanju dozvole za naše, za naše zrakoplove. I imamo tri bilateralnih sporazuma gdje imamo više uzajamnog priznavanja e, onoga što čine ASA i što čine nadležna tijela u tim državama. To imamo sa Sjedinjeničkim državama, sa Kanadom i za Brazilom. Europska unija trenutno pregovara bilateralne sporazume također i sa Kinom i sa Japanom sudjelujemo u organizacijama koje izrađuju e, međunarodne standarde i tu imate imena tih različitih međunarodnih organizacija. Moram reći da tu nismo toliko snažni koliko se nemačke države, zato što e, do dan danas nemamo tu mogućnost da izravno financiramo e, aktivnosti za standardizaciju i da ih na taj način u potpunosti pridobimo za našu stranu. U slučaju Sjednih američkih država primjerice možemo um, to ipak napraviti putem jedne druge organizacije. Ovdje imate popis, imamo četiri predstavničkih ureda, jedan u Monrealu u Kanadi, jedan u Washingtonu u SAD-u, jedan u Kini i najnoviji koji je otvoren u Singapuru. Imamo pet osoba koji se za stalno nalaze izvan Europske unije uz da, a, za usporedbu imamo 120 takvih osoba iz Sjednih američkih država koje su izvan područja Amerike, ali evo samo da vam kažem da se trudimo predstavljati Europsku uniju na međunarodnoj sceni. Završne riječi, pa činjenica je da, da trenutno revidiramo način na koji EASA radi. Trenutno se odvija jedan dijalog između parlamenta, komisije i vijeća i tu postoji jedna međunarodna dimenzija svega toga, e, ona se namjerava osnažiti i e, to će nam omogućiti da više toga činimo na međunarodnoj razini. Hvala vam na vašoj podršci zato što mislim da je to svakako naravno i u interesu Aze i u interesu europske industrije i e, s time bih zaključio i zahvaljujem vam na pažnji. Hvala vam gospodine Ki. A sada bih htio dati riječ kolegama koji žele sudjelovati u ovoj razmjeni gledišta. Prvi govornik je gospodin De Grandes iz Europske pučke stranke. Eh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. došli, gospodine Ki. Pozdravljam vas i zahvaljujem vam na prisustvu. Pa da agencije nisu nužno uvijek jako popularne i ovdje u parlamentu ih često pozivamo na polaganje računa jer su agencije e, mogućnost da se zaobiđe proračunska kontrola za cijelu Europsku uniju, ali ja na to sve gledam jako e, pozitivno i moram reći da sam i više puta to i naglasio i u odboru za promet Tamo sam isto uvijek iznova govorio u tom smislu. Ja mislim da je ovo agencija koja je neophodna za sigurnost zakoplovstva. Nakon tih preliminarnih primjedbi neću sada se više osvrnuti na ovo izvješće u kojem trenutno raspravljamo, izvješće gospodina Marineskoa koji će se sigurno baviti s time, to je vrlo teško pitanje, a on vrlo dobro i učinkovito radi na tome. Mi smo već imali prilike izraziti se o tome i ako se ništa značajno ne promijeni, onda ćemo ostati pri našem stajalištu. Mislim da neće biti mnogo poteškoća. Dobijamo točku 26. Gibraltar. Mislim, to je pitanje koje se tiče zdravog razuma. Zatim Brexit, članak 55. raspodjela nadležnosti i tako dalje. Mi se kao Španjolska slažemo s time da to bude dobrovoljna klauzula. Isto tako kao i što znate, mi smo protiv e, onoga što stoji u članku 59. E, I naravno je ona stvar u delegiranim pravnim aktima i tu smo protiv toga. To treba razmotrite zajedno sa aneksom. Nakon svih ovih primjedbi još jednom vam e, zahvaljujem na informacijama, a osim toga sam siguran da će Majanesku, gospodin Majanesku sastaviti dobro izvješće. Može da ipak konkretno spomenem dvije stvari. Kao prvo, mi smo formulirali jedno pitanje kao zastupnici i nadam se da ćemo dobiti odgovor na to. Tu se radi o tom unilateralnom načinu rada Sjednih američkih država. vezano uz zemaljske usluge, za osobe koje rade zemaljskim uslugama i osobe koje rade na samim zrakoplovima kao kabinsko osoblje. Ne znam kako će se to odvijati uzevši u obzir novog predsjednika Sjedinjenih država, je li to si o njemu ili je to e, neko načelno pitanje, ali to je zapravo isto tako u nadležnosti agencije ASA. I stoga mislim da je važno da se tu pokušava postići harmonizacija, ako je to uopće moguće. Iako ne znam e, ukoliko je to moguće u međunarodnom zrakoplovstvu, ali to je svakako nešto što se svih tiče, pa i europljana. Mi se nadamo da ćemo dobiti i odgovor uskoro na naše pitanje. I zatim jedno izvješće e, za koje sam ja izvjestitelj. Tu smo također e, mi postavili jasno pitanje i nadam se da ćemo dobiti odgovor na to. Tu se radi o izdavanju dozvola. Naravno da možemo shvatiti stalište vijeća, oni se više osvrću na pitanje troškova, ali ja smatram da jednostavno nije moguće prihvatiti da u e, trenutku poput ovoga o međunarodnom kontekstu e, u kojemu je danas e, sigurnost doista prioritet, e, ima veću važnost od privatnosti i građani su čak i spremni odreći se svojih prava na zaštitu privatnosti za više sigurnosti. Ali da zatim tu vijeće zauzima tako takvo eklektično stajalište. Mislim, to je u nadležnosti se to, na to treba tako gledati. Mi smo se već e, bavili s njima u parlamentu, kao što sam rekla, sam bio izvjestitelj, su se radi i o inicijativama za izradu novih tehnologija, o svem onome što tu e, tehnički gledano postoji, e, kako bi se postigla veća sigurnost. Zapravo, što se tiče tehnologije, nema problema, već se radi više o načelnim odlukama koje se trebaju donijeti po pitanju sigurnosti. Mi danas živimo u kontekstu u kojem živimo, a sigurnost zračnog prostora je e, jedno od najosjetljivijih područja. Tu nije moguće e, zajamčiti potpunu sigurnost E, pogotovo kada vidimo da e, postoji mogućnost terorističkih napada i kada vidimo da teroristi rade e, već što rade, neovisno o tome odakle dolaze. Ali to znači da moramo uložiti u to na odgovarajući način. I sada bismo trebali uložiti u to kako bi se spriječili novi takvi slučajevi. I sada postoji jedno novo europsko stajalište koje bismo trebali bolje ukopiti u taj međunarodni kontekst. Mislim da moramo nadalje što će biti s tim prijedlogom, da to ne bude samo naš prijedlog, već da se taj prijedlog preuzme na međunarodnu razinu i to će svakako doprinijeti međunarodnoj sigurnosti. To su bila ona pitanja koje sam ja imala za gospodina Kija, ali naravno uz to postoje mnogo mene druga pitanja, no ja sam siguran da će druga, kolege još postaviti ta pitanja. Hvala vam. Hvala vam gospodine Degandes. Ima li drugih e, govornika koji se javljaju za riječ? Nemam nikoga na popisu. Ako možete dignuti ruku, tako, tako često priliku govoriti sa gospodinom Kijom. Nitko se više ne javlja za riječ. Možete li gospodine Kijom da odgovoriti na postavljeno pitanje? Hvala vam. Nećemo nećemo ući u raspravu o ulozi parlamenta u o trialogu. o mogućoj odluci SAD-a o uvođenju e, zabrane e, prenosivih računala u kabinu. E, mi smo u fazi rasprave rasprave sa saveznim tijelima u sed u Dakle, mnogo se laptopa prevozi i u teretu. Litijske baterije, kao što znate, imaju, imaju tendenciju da pod nekim uvjetima se samo zapale E, naravno, ako je riječ samo o jednom komadu, onda se time može lako upravljati. No, kad govorimo o stotinjak ili više e, laptopa, onda govorimo o e, značajnom sigurnosnom riziku. Mi trenutno to ispitujemo i ispitujemo moguće mjere koje bi trebalo uvesti ako dođe do zabrane o svemu tome, raspravljamo s kolegama iz SAD-a, ali i kolegama iz svih drugih dijelova svijeta. Tome, međutim, dovode do veze između raznih aspekata sigurnosti i zaštite Postoje naime izvjesne poteškoće da postignemo zajednički europski pristup e, svim e, tim e, aspektima. Smatramo da je normalno da razina sigurnosti ne bude e, ista na jedan način, e, mora postojati nacionalna komponenta zato što ni prijetnje nisu svuda iste. No isto tako smatramo da imamo mnogo toga zajedničkog, raspravljali smo o zonama sukoba Imamo ugovore s raznim e, europskim obavještajnim službama s kojima dijelimo informacije. Naravno, e, možemo učiniti u tom smislu i mnogo više, u smislu postizanja zajedničkog europskog pristupa svim ovim e, aspektima. Tu je riječ o analizi prijetnje koje u kabinama mogu predstavljati prenosiva računala. I to je recimo dobar primjer kojim pokazujemo dobru međusobnu suradnju. Hvala vam najljepša. Hvala gospodine Ki. Nema ni komentara ni pitanja. Hvala što ste došli. Sretan put u Keln. I nastavite ovako uspješno s radom. Hvala vam poštovani kolege. tako dolazimo do točke koju smo sinoć preskočili, dakle točke 7 kratkog izvješća od misiji odbora AFET u zemlje Južnog Kavkaza. To je bila ad hoc misija u Azerbajdžan, Gruziju i Armeniju i to prošlog tjedna osam članova na čelu sa mnom. Gospodin Laslo Trkese, gospodin Zovko, te gospodin Džambecki, gospodin Ivo Vajgol, Helmut Šolce iz Guja, iz gospođa Haudi Hajtela iz Zelenih. Imali smo vrlo intenzivan program, bili smo samo četiri dana, posjetili tri e, zemlje. Susreli smo se s predsjednicima i ministrima vanjskim poslova ili predsjednicima odbora vanjskih e, poslova. Susreli smo se e, s predstavnicima civilnog društva, čelnicima oporbenih e, stranaka, veleposlanika i predstavnicima međunarodnih organizacijama. Također u Armeniji smo položili vijenac za žrtve genecida, a isto tako smo posjetili i škole za stručnu obuku. Izdali smo i tiskano priopćenje koje je objavljeno na našim stranicama jučer u kojem se govori o toj misiji. Kao prvo, Azerbajčan, Dakle, to je bio nastavak otvorenog dijaloga parlamenta Europske unije i Azerbajdžana Naglasili smo kako pratimo i to pozorno pratimo dijalog koji se vodi između ta dva tijela. Naglasili, su, naglasili smo zajedničke vrijednosti, e, primjerice vladavinu prava, demokracije i ostalog. Sve su te vrijednosti podjednako važne kao i dio sektorske i trgovinske suradnje. U u Gruziji smo prenijeli poruku kako je Gruzija predvodnik istočnog partnerstva. Pozdravljamo provedbu sporazuma o pridruživanju Isto tako mi e, pozivamo parlament u da nastavi s reformama pravosuđa zaštite e, i zaštite manjina. Mi isto tako podupiremo gruzijsku teritorijalni integritete Pitanje Nagorno Karabaha bila je tema gotovo svih, eh, svih razgovora u Armeniji. Mi smo ponovili naše stajalište, dakle status quo nije održiv, sukob nema vojnu, eh, vojno rješenje, nego se mora riješiti u skladu s međunarodnim pravo Europsko unija, Europska unija podržava razgovore sa OECD-om. E, također e, govorili smo i o Armeniji kao članici euroazijskoj e, skupine. Tu, međutim, ne govorimo o natjecanju članstava različitih e, grupacija. Naglasili smo koliko je važno nastaviti s borbom protiv korupcije e, jer će se na taj način e, stvoriti pogodna klima za razvoj, povećanje zapošljivosti mladih armenaca. Prije no što dam riječ članovima naše delegacije, Želim e, toplo zahvaliti e, veleposlanstvima u Jerevanu, Baku, Tbilisiju, i njihovim timovima koji su nam dali značajnu e, podršku kao i cjelokupnoj Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Naravno, hvala i tajništvu AFETA na odlično pripremljenoj misiji. Toliko od mene. A sada bih dao riječ kolegama koji su također bili na ovoj misiji. Thank Hvala. Gospođa Zovko. Hvala vam. Vrlo ste dobro objasnili i dali pregled naše misije. Imamo sada puno širu sliku stanja u tim zemljama. Mislim da ćemo imati snažnije veze s parlamentom nakon ove e, misije a isto tako uspjeli smo uspješno prenijeti poruku kako želimo biti nazočniji u tom području. Ja ću govoriti latvijski. Hvala vam predsjedniče. Hvala predsjedavatelju. Mi smo tradicionalno vezani s Gruzijom još iz 19. stoljeća. Mogu se složiti sa svim što ste rekli. Gruzija je vodeća zemlja u programu istočnog partnerstva. Ispunila je sve postavljene zadatke, zadatke koje smo im mi postavili. Ulažu napore da postanu zemlja slična članicama Europske unije. Armenija i Azerbajdžan s druge strane a, moraju naglasiti kako ne postoji vojno rješenje za sukob na Nagorno Karabahu Posljednje pitanje predsjednika Armenije da e, produžimo e, svoj posjet, odnosno sastanak, samo je pokazalo da će postojeći zastoj, da postojeći zastoj neće biti brzo riješen. Zašto to kažem? Teritorijalni integritet je nešto što Europska unija podupire. No, armenski predsjednik govorio je o pravu zemlje da sama odabere svoj put, dakle da možda uspostavi neku novu uh, državu. E, no, ja sam rekla, rekao kako smo i mi sanjali o, uh, uh, o, o E, samostalnosti, no e, vojno rješenje nije rješenje, e, mora se nastaviti političkim putem. Želim samo vas podsjetiti na ono što su mnogi diplomati rekli kako je bolje imati deset godina pregovora nego jedan dan rata. Hvala. Gospodin Šolc je isto tako bio na ovoj misiji. Hvala. Mogu samo dodati koliko smo zahvalni službi za vanjsko djelovanje i predstavnicima svih zemalja kao i e, zaposlenicima našeg tajništva koji su obavili sjajan posao tijekom ove zahtjevne misije. E, I ja bih e, naglasio kako ne postoji alternativa, e, nego samo mi, mirno rješenje sukoba na Nagornom Karabahu. Susreli smo se s izbjeglicama u Azerbejdžanu, u Baku, razgovarali s njima i isto tako zaključili kako rješenje mora poteći iz samog društva E, to moraju imati na umu nadležna tijela. Mi moramo povećati svijest e, o tome dakle da društvo samo mora e, pronaći rješenje za ovaj dugotrajni sukob u ovom dijelu svijeta. Kao drugo, U sve tri zemlje, u sve tri zemlje susreli smo s predstavnicima civilnog društva. Oni obavljaju vrlo važne zadatke u smislu političkih e, prava, e, jačanja e, pravosuđa u tim zemljama. Osobno smatram da ti predstavnici nisu uvijek čvrsto povezani s društvom. Dakle, vrlo e, kad kad njihov rad ne odgovara onome što se događa u društvu, a to valja stalno imati na umu da ne dolaze preporuke samo izvana, recimo iz Europske unije, nego civilne organizacije moraju na neki način prenijeti građanima koliko su neka, recimo okolišna ili gospodarska ili politička pitanja važna za daljnje preporuke i suradnju s Europskom unijom. Hvala. Hvala predsjedavanja, hvala na odličnom vođenju ovog putovanja. Doista mi je bila čast e, što sam bila dijelom te e, skupine. Ovo je bila odlična prilika za sve nas da dobijemo uvid u sve tri e, zemlje te da ih međusobno usporedimo, odnosno različite situacije u njima. Azerbajdžan e, počinje pregovore o posebnom statusu, o sporazumu o posebnom statusu, mora shvatiti kako Europski parlament inzistira na građanskim pravima, e, što se na neki način e, poklopilo s trećom e, godišnjicom presude o Ilgaru Mamadovu koji je još uvijek u zatvoru bez obzira na tu presudu, presudu suda za ljudsko pravo koja navodi kako bi on morao biti pušten. On nije jedini politički e, politički zatvorenik. Mi moramo postaviti mjerila za, e, za pregovore kako one ne bi pale u drugi e, plan. Armenija su došli korak dalje. Mi možemo samo podržati Armeniju u smislu e, provedbe tog drugog e, sporazuma, u smislu i u svjetlu demokracije i transparentnosti. Moramo e, pratiti tu provedbu jer li ona odgovara sa svim vrijednostima, u skladu sa svim vrijednostima demokratskog društva. E, doista se nadam e, da, da će ove misije i dalje naglašavati e, kako iako smo uložili kao Europska unija 7,5 milijuna eura u tehnologije, moramo E, moramo inzistirati na e, ozreljivanju političke situacije kako ne bi bile nikakvih e, intimidacija. Gruzija je vodeća zemlja, no moramo biti, moramo biti oprezni. Prije nekoliko godina Moldova je bila u tom položaju. Dakle, oprez E, neki kažu da je Gruzija sada ne predvoznica, nego e, jedini kandidat. Moramo biti, međutim, sigurni da će sve pravosudne reforme biti dobro provedene. Hvala. A sada e, kolega iz skupine ALDE. Konflikt u kavkaskom e, području ima vam posljedice koje su mnogo šire, koje se ne odnose samo na to e, područje. Sukob e, u Nagorno Karabahu treba sagledati upravo u tom kontekstu. Dakle, govorimo o teritoriju Azerbajdžana, što bi značilo da je riječ o pitanju teritorijalnog integriteta. No, u Kosovu Rusija, Španjolska i neke druge zemlje su rekli kako bi time otvorili, kako time otvaramo Pandorinu kutiju. Dakle, ovdje je slična situacija kada je u Oseti i na Gorno Karabahu su uspostavljene autonomije, onda je rečeno kako taj dio Azerbajdžana neće biti priznat u procesu, u Minska procesu imamo glavne članice koje sudjeluju u tom procesu. Odlučili smo da nakon primirja, kada se trupe povuku, da se mora potpisati sporazum e, s ljudima na Nagorno Karabahu. Naime, Helsinški sporazum eh, naglašava važnost teritorijalnog integriteta i prava naroda na samoodređenje. To se odnosi i na Armeniju. Imamo armenske manjine u SAD-u i Francuskoj. A sve bi to značilo onda da ne možemo ništa učiniti dakle samostalne skupštine u Oseti i na Korno Karabahu trebali bi sve to prihvatiti, prihvatiti ono što je primijenjeno u Oseti, a to bi onda trebalo biti primijenjeno i na Krimu. Cijelokupni eh, proces je revolucionaran na neki način izuzetan, imamo malo rješenje koje primjenjujemo na čitav niz teritorija i to je razlog za otvaranje Pandorine kutije. Razgovarao sam s ruskim velaposlanikom kada je e, on rekao da u Europi treba poginuti 2000 ljudi da bi se nešto e, učinilo. No ovdje je situacija drugačija nego na Krimu, a načela bi trebali, trebala biti jednaka za sve. Ono što se događa na Nakorno Karabahu je doista skandalozno. Mi ovdje govorimo o aneksaciji Krima, a trebali bismo govoriti to i u drugim kontekstima. Hvala, gospodine Narte. Vraćamo se na izvješće o našoj misiji. Imali li još e, komentara? Kratko pitanje. U Gruziji. Što je sa ustavnom reformom? Postoji li široki konsensus koji je širi e, od vladajuće stranke ili ovdje govorimo o sukobu između oporbe i vladajućih. Pa kada je riječ o ustavnoj reformi, razgovarali smo o tome s ministrom pravosuđama, susreli smo se i s predstavnicima oporbe, Europski san, Ujedinjena Gruzija i e, domoljubi, e, domoljubi e, Gruzije. Govorili smo i o reformi biračkog sustava. Meni se čini da i oporba i vlada žele skupa raditi na zajedničkim e, temeljima, na zajedničkim načelima. A što se tiče izbornog e, zakona, mi smo preporučili e, da vlada slijedi preporuke Venecijanske komisije. Heidi? samo jedan komentar. Meni se čini obećavajućim što novi parlament je već prije e, Božića rekao kako je spreman to učiniti, dakle primijeniti preporuke e, Venecijanske komisije. Dakle, to je na neki način dobar znak. Putovanje naša naše troje kolega u Nagorno Karabaha bio je predmet e, tiskovne konferencije e, i u Tbilisi i u Baku. Ja sam rekao kako europarlamentarci e, imaju slobodu da odluče kamo će ići, no članovi misije nisu imali e, pravo iznositi komentare u ime Europskog parlamenta. Dakle, oni mogu govoriti u svoje ime, moraju se sada nositi s posljedicama njihove odluke gospodin Karim, gospođa Hautila, napisali smo pismo armenskom i azerbeđanskom parlamentu u kojem smo jasno istaknuli naše stajalište koje sam ja sada iznio. Hvala. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog e, reda. No prije toga sljedeći sastanci će biti 19. lipnja od 15 do 18.30, a drugi 20. lipnja od 9 do 12.30 i 15. i 18.30 u Briselu.